versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. Ja. Also, wir versuchen es noch. Evo, pokušat ćemo još jedan put. Rečeno mi je da prevođenje sada funkcionira. Još jednom pitam, čujete li svi prijevod? Pa to je jako dobro. Onda ćemo započeti. 9. svibnja je Dan Europe i Robert Schuman je sa svojom slavnom šumanskom deklaracijom položio kamen temeljac za izgradnju današnje Europske unije. Po mom mišljenju još nikad nismo imali kontekst da istovremeno baš na taj dan se održava i prvi dan e, plenarne sjednice u Strasburu pa vas e, zato sada pozdravljam na ovom svečanom otvorenju naše sjednice na Šumanov dan, dan kada je osnovana Europska zajednica za ugljeni čelik i koja je dovela do današnje Europske unije koja evo očito još uvijek treba tehnički doživjeti još određena poboljšanja, no u svakom slučaju počet ćemo sa našim Strasburskim orkestrom koji će izvesti e, jedan muzički broj. Srećno hvala, dame i gospodo iz e, Strasburskog konzervatorija za ovaj predivan uvod u našu sjednicu 9. E, svibnja 1950. E, Robert Schumann je izgovorio sljedeće rečenice. Ne être sauvegardé sont des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. europu treba sačuvati s obzirom na sve ono što joj prijeti. europa neće nastati odjednom. radi se o izgradnji cjeline do koje će doći sa konkretnim projektima koji će se ostvarivati i koji će stvoriti stvarnu solidarnost. Danas Europa prolazi kroz burna vremena. Možda čak stoji pred e, jednim odlučnim trenutkom, prijetećim trenutkom, no e, više nego ikad hrabri građani i građanke koji su za europsko udruživanje i ljudi koji nas drže budnima i aktivnima i ono što je jedino važno je e, sadržano u sljedeć, sljedećem citatu. Ono što nam je doista važno je mir, solidarnost i uzajamno poštovanje. Važno je mi da taj mir, solidarnost i uzajamno poštovanje produbljujemo, da produbljujemo ne ono što nas razdvaja, već da e, produbimo ono što nas ujedinjuje. Dame i gospodo, sad je vrijeme da se borimo za tu Europu. Ne smijemo se dati voditi protivnicima europskog ujedinjenja. Mi možemo djelovati sa hrabrošću i uvjerenjem i našu Europsku uniju odvesti dalje. Ja sam prošli petak imao priliku slušati papu Franju u Vatikanu i e, koji se pita što se događa s Europom, s Europom humanizma, sa tim borcem za ljudska prava, za demokraciju i slobode. Papa je pitao što se dogodilo s tom Europom, sa tom domovinom pjesnika, filozofa, umjetnika, muzičara, muškaraca i žena predstavnika znanosti. Što je sa tom Europom, majkom e, naroda, majkom velikih ljudi koja ima, je imala uvijek hrabrosti ustati pa i žrtvovati živote E, kada se radilo o tome da treba obraniti čast e, sestara i braće. Papa je rekao e, trebamo se ponovno okrenuti vrijednostima na kojima je Europa osnovana. Osnivači su bili spremni na alternative, na nove inovativne putove u svijetu u kojem su te države bile e, doista duboko prestrašene terorom rata. Oni nisu samo imali nekakvu ideju u Europi, već usudili su se učiniti nešto novo, iskušati novi model mira i suradnje. Model koji je išao protiv e, onog modela uništavanja i nasilja u kojem su dotada živjeli. Dame i gospodo, sada je vrijeme ponovno boriti se za tu Europu. Ne smijemo dati da nas vode protivnici, niti da nas zavode protivnici te Europe. Mi moramo djelovati s hrabrošću, s uvjerenjem i e, s pogledom u budućnost. 26. studenog 2000 2014. je e, dr. Denis Vukvege ovdje u, ovoj, u ovom domu rekao sljedeće. U svijetu preokrenutih vrijednosti u kojem e, je nasilje svakodnevno i banalno i koje poprima oblike koje nikada nismo uopće smatrali mogućima treba se suprotstaviti tome da postanete disident. Gospodin Bukvege nam je rekao da ljudska prava sama po sebi ne čine temeljne vrijednosti Europske unije, već da su ona predmet koji nas ohrabruje i koji vas treba ohrabriti u vašim odnosima prema van, da na ljudska prava gledate kao na instrument kojima ćete donijeti slobodu i razvoj u druge dijelove svijeta, demokraciju, a i pravnu državu dovesti u druge dijelove svijeta on je ovdje izrazio svoju želju, taj veliki liječnik koji je dobio priznanje za nagradu Saharov i rekao je da za njega Europska unija predstavlja nadu, nadu koja nam može pomoći u tome da sačuvamo i dovedemo ljudsko dostojanstvo i ljudska prava i u moju domovinu i u njegovu domovinu, a to je važnije od bilo kakvih gospodarskih ili financijskih briga. I trećeg e, veljače 2016. je nigerski predsjednik Buhali ovdje rekao vaši problemi e, sastoje se u podjeli bogatstva. Naši problemi su siromaštvo, bolesti, epidemije i tehnički niski stupanj razvoja. Zašto mi tako brzo uvijek zaboravljamo sve to što čemu su ti muškarci težili za svoje narod, za svoje pacijente. No, to je nama samo po sebi razumljivo. I zato je vrijeme da se borimo za našu Europu. Ne smijemo dopustiti da nas zastraše neprijatelji Europi. Mi moramo hrabro i s uvjerenjem Europsku uniju odvesti dalje. Portugalski predsjednik e, je 12. travnja, ja ću citirati u originalnoj verziji, rekao je ja pripadam naraštaju za koji je Europa i europska integracija su bili san neodvojiv od socijalne pravde, demokracije i ljudskih prava. Europa o kojoj ja sanjam, Europa o kojoj ja sanjam, ona koja je triumfirala toliko puta nad barbarstvom i totalitarizmom, e, uspjeće nadvladati prijetnje vjerskog fanatizma i terorizma. Taj muškarac koji je duboki zagovornik europske integracije, a izgovorio je ove rečenice upravo u ovom domu i on je e, izabran velikom većinom za predsjednika u svojoj državi. A to je znak zato da demokracija ne znači biti protiv Europe već e, da se može jasnim opredjeljenjem prema Europi dobiti izbore. Tako da mi e, moramo e, uz pomoć takvih ljudi boriti se za našu Europu. A sada je vrijeme da to učinimo. Zbog toga Tomas Ilves, e, predsjednik Estonije je drugog veljače isto govorio ovdje i rekao bez obzira da li se radi o migracijama, euru ili vojnoj agresiji. A da ne govorimo o izazovu, a da i ne govorimo o izazovu tehnoloških promjena. I e, rješenja e, nacionalnih država dovešće nas u eru prije e, drugog svjetskog rata, u eru gdje e, je je zapravo osiromašenje e, susjeda i nasilne metode su dovele do gubitka za sve. Dovodi nas nazad u eru gdje moć čini i daje pravo i gdje smo vidjeli da se to događa previše puta u europskoj povijesti. Predsjednik države koja je uspjela se riješiti komunističke diktature ustankom građana i koja je prihvatila, koju je Europska unija prihvatila kako bi doprinjela stabilnosti i sigurnosti u toj zajednici e, država. Vraćanje na nacionalne države, a to nam kaže predstavnik te male države koja je tek od nedavna zadobila svoju samostalnost, on kaže da nas to razmišljanje dovodi nazad u vrijeme prije drugog svjetskog rata, a ja osobno smatram da on ima pravo. Iz tog razloga isplati se boriti za europsku integraciju danas na Šumanov dan gdje je Europa bez sumnje ugrožena gdje europski duh nije nešto što samo po sebi razumljivo pronalazi uporište. Ja sam uvjeren da velika većina građana i građanki u Europi kao i prije zahtjeva e, suradnju među državama izvan granica same države. Ovo je vrijeme kada prolazimo kroz krizu solidarnosti. Ovo je vrijeme kada je naše zajedničke osnove vrijednosti su poljuljane, a mi e, moramo slijediti taj poziv na buđanje tih muškaraca i žena, e, pa i Roberta Šumana koji naglašava da to nije izgrađeno u jednom danu. Dame i gospodo, kolegice i kolege, sada je vrijeme boriti se za Europu svi europljani i europljanke koji e, ovaj model transnacionalne demokracije vide kao najbolji model za osiguranje, za, za, e, zajednički život i mir. Svi oni su pozvani ustati, a e, ne šutjeti. Oni se trebaju opredijeliti prema svojoj i našoj Europi. Hvala. Merci beaucoup. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzungen vom 27. Zapisnik i usvojeni tekstovi sa sjednice 27. i